Hello everyone, Dobar dan svima. Drago mi je što mogu pozdraviti našu gošću na ovom izvanrednom sastanku, povjerenicu Elizabetu Benkovsku. Doista smo sretni što je danas s nama i zahvaljujemo joj na tome što je tako brzo odgovorila na naše zahtjev e, da dođe k nama i, kak, i također danas imamo prevod na 16 jezika i također elektronički ste dobili dosjet na web stranicu i bez daljnjeg odlaganja dajem riječ povjerenici Genkovskoj. Zahvaljujem. Mikrofon molimo za povjerenicu. Hvala, evo, doista ovo je odlična prilika da vam kažem nešto o napretku koji smo postigli od usvajanja EMIS preporuka prije godinu dana. Zahvaljujem još jednom na svim naporima koje ste uložili u pripremu preporuka, naravno i same preporuke, ali i na rad ove godine. E, svakako preporuka je stavila e, određeni pritisak i na sve nas, na zemlje članice, na e, komisiju također i nas. A to je ubrzalo i usvajanje legislativnih i nelegislativnih mjera i sada svi dijelimo ovu odgovornost za provedbu preporuka. Tako da je moje službe dajemo najbolje od, svega, od sebe da provedemo e, ono što je bilo potrebno. E, također da uvedemo e, mjerenje emisije u stvarnim e, uvjetima vožnje za sve vrste vozila, sve vozila od rujna prošle godine Iznijeli smo i također e, e, VLTP proceduru, svjetski harmoniziranu e, postupak za testiranje u laboratorijskim uvjetima za CO2 i potrošnju goriva, to je stupilo na snagu prošlog rujna. Također smo donijeli smjernice koje smo već ranije raspravili za nacionalne homologacijska tijela za legalnost eh, uređaja za eh, eh, porem za lažiranje rezultata i također drugi dio ovih globaliziranih postupaka u travnju nakon javnih konzultacija mislimo to dovesti u praksu. Nadamo se da će to donijeti više transparentnosti u sustav i predlažemo da svi akreditirani laboratoriji, tehničke službe imaju pristup svim nužnim informacijama te odabrati vozila i provesti testove, a homologacijska tijela morati će objaviti konačne rezultate testa, opis detaljnih istrage te popravne mjere koje su naložili. U četvrtom zakonu o ocjene emisije u stvarnim uvjetima vožnje. Dalje će se pojasniti metodologija i procijeniti za procjenu strategije emisije i također e, obavezno će se u sva nova vozila morati ugrađivati e, uređaj za mjerenje potrošnje goriva, a 26. siječnja objavili smo detaljne informacije o stanju mjera povlačenja u radnim raznim državama članica Također im pokrenuli smo i platformu u veljači koja se zove Recall Information Platform o e, na kojoj su iznesene sve informacije o povlačenju sa tržišta i zemlje članice moraju dati informacije o statusu povlačenja redovito. Točno pomoći nadzirati nacionalne istrage i također e, pratiti e, dalje mjere koje su poduzete. Te na kraju otvorili smo nekoliko postupaka protiv e, zakršenja EU prava protiv zemalja članica koje ili nisu e, izrekle e, kazne proizvođačima automobila ili nisu pripremili takve sankcije u nacionalnom pravu. Komisija je dostavila pismo Italiju, odnosno upozorenja Italiji koja se odnosa na Fiat 500X Euro 6 dizel model kao i dodatne dopise Njemačkoj, Grčkoj, Luksemburgu, Španjolskoj i Ujedinjenoj Kraljevini te trenutno analiziramo informacije koje su zemlje članice dale. Dakle, imali smo puno toga prošle godine, puno smo toga a, dovršili, neke stvari dovršavamo, no naravno glavni postignuće bio je dogovor o novom homologacijskom okviru e, od e, u rujnu do kraja godine i to je glavna stvar koju smo postigli jer će nam omogućiti provjeru vozila na tržištu, pokrenuti povlačenje na razini Europske unije te ukoliko je potrebno e, i izrezati financijske sankcije na razini Europske unije. I također treba još pohvaliti rad parlamenta u ovom pogledu da doista cijetimo. Kao što je odbor EMIS rekao, zemlje članice moraju poduzeti odgovornost, na primjer, i za e, retrofitting e, hardvera u autobuse i tako dalje i u druge vozile, jer komisija u ovom trenutku nema pravni temelj za tako ne, nešto. No, mogli bismo tu iskoristiti GC kako bismo proveli neku detaljnu tehničku analizu retrofittinga motora, a zemlje članice koje imaju bolje kapacitete, bolje informacije i bolje resurse e, bi nam u tome trebala aktivno pomagati. Isto se odnosi i na Monkey Gate kao što znate, e, EU zakonodavstvo je najstrože ili barem e, među najstrožima u svijetu što se tiče dobrobiti životinja i zemlje članice moraju osigurati da se propisi ispra, propisno provode. Također, e, čuli smo i puno rasprava o neovisnosti znanstvenih tijela i uskoro ćemo imati prijedloge koje se tiču transparentnosti. Povjerenica Tyson eh, radi na tome. I još reći dvije o sljedećoj stvari. A naime, moramo gledati prema, prema budućnosti. Ono što vidimo diljem eh, svijeta su znatne promjene u automobilskoj industriji, pa pripremamo u eh, okviru trećeg paketa mobilnosti koji će biti usvojen u svibnju, strategiju automatiziranom i povezanom e, vožnji i u okviru paketa sigurnosti vozila i nadamo se da ćemo e, tim paketom dobiti odgovarajući e, okvir za konektiranu automatiziranu vožnju i vozila koja će također uzeti u obzir i socijalne društvene pitanja. Također Podupiramo i cilj e, postizanja e, vozila sa nultom razinom emisija električnih i drugih vozila, za što će trebati još neko vrijeme, ali moramo ipak biti e, na čelu ove utrke, a ne samo reagirati na razvoj i promjene koje se događaju u tom pogledu globalno. E, naime, ova tehnologija može doprinijeti dekarbonizaciji Europske unije i ciljevima kvalitete zraka. Um, uh, I također e, imamo i flagship inicijativu za proizvodnju e, akumulatora i baterija na razini Europske unije, što bi jačalo cijeli vrednostni lanac ove proizvodnje. U studenom smo usvojili paket e, čiste mobilnosti kako bismo danje smanjili emisije onečišćujućih tvari. Pa dopustite da kažem da naravno je EMIS završio sa svojim radom, ali naš rad naravno nije došao do kraja jer e, se jer još ima puno toga za učiniti pa se u sljedećih 18 mjeseci tako nadam e, dobroj suradnji s vama, nadam se vašoj potpori o prelozima koji su još u toku i svakako rado ću odgovoriti i na vaše pitanja ako ih imate, izvolite. Hvala povjerenice, a sada prvi krug pitanja od koordinatora ili njihovih predstavnika. E, gospodin Gizak, izvolite. Hvala predsjednice, hvala gospođo Bjenkovska što ste danas došli k nama u odbor. To naravno nije odbor EMIS, nego odbor ENVI. Onda smo e, e EMIS-u intenzivno radili više od 12 mjeseci i naravno Zanima nas e, vidjeti hoće li se preporuke odbora i provesti na političkoj razni, hoće li komisija naravno u stvarno zakonodavstvo pretočiti naše preporuke. E, vi ste kod pitanja provedbe preporuka odbora EMIS e, spomenuli paket za mobilnost iz studenoga. Tu ste spomenuli cilj čistog zraka i uz budućnosti spriječiti prekršaj protiv e, graničnih vrijednosti, uvijek govorite naravno o principu tehnološke neutralnosti, naravno to je dobro načelo, no pitanje je samo kako to izgleda u stvarnosti, ta tehnološka neutralnost. Naime, predlog iz studenog za CO2 za lako gospodarska vozila i osobna vozila će proizvođači u Europi i sustavom mjerila prisiliti da prelaze na električno vozila kako bi postigli granične vrijednosti. Tako da se pitam je li to stvarno tehnološki neutralno, a kada već govorimo o tehnološkoj neutralnosti, zašto e, se e, ko, zašto komisija govori o dizelistanim tehnologijama ako treba doći do konkurentnosti tehnologija? Još jedan rezultat e, rada odbora emisije da se neće gledati više laboratorijske vrijednosti nego vrijednosti u stvarnim uvjetima vožnje stvarne emisije. Na, porema predlog, zakonskom predlogu e, svakako električni pogon je uvijek dobar bez obzira od, od kuda dolazi struja ali trebamo ipak uzeti u obzir da treba promatrati životni ciklus koja nam je e, energija potrebna za proizvodnje elektroakumulatora i baterije i kuda dolazi ta struja kako bi se potrošači mogli e, informirati o e, i o tome, jer to je upravo ono što u prošlosti nije dobro prošlo. A ono je još jedno pitanje koje se odnosi na ono što ste vi izneli iznijeli je retrofitting i gdje je moguće uopće provesti retrofitting Naime, u pojedinim slučajevima je pokazano da e, negdje postoji mogućnost e, retrofittinga, ali recimo za Diesel pet gdje bi to bilo moguće, ali na što čemu govorite, koje su to procjene o kojima ste govorili i koji troškovi su tu, jer industrija uvijek tvrdi da je to e, moguće u pojedinačnim slučajevima, ali ne serijski. Dakle, mi bismo trebali doista znati što je stvarno moguće, izvedivo i koliko će to stvarno koštati. Hvala. Hvala, gospođo Dali. Zahvaljujem, predsjednice. Povjereniče Bjenkovska, hvala što ste došli i dali nam nove informacije o ovoj temi. Dopustite da kažem nešto eno eksemisijama u stvarnom svijetu, jer e, u ovom svijetu vidimo da e, Europa ne uspjeva sniziti eno U stvarnom svijetu e, ako bih recimo pogledao i te studije testova na cesti, čak i Euro 6, Euro 6 vozni park e, ima prevelike emisije nox Čak i flota Eurox Euro 6 ne poštuje onih 80 mg po kilometru nego nadilazi tu granicu. Pa koje su mišljenja komisije o tome? A što se tiče također schema označavanja i klasifikacije kako bi se mogli osloniti na stvarne neovisne rezultate testiranja u stvarnim uvjetima vožnje. Te još jedno pitanje po istoj temi. Što će se učiniti da se stvori objektivni sustav označavanja koji bi odražavao emisije u stvarnim uvjetima? I još jedno pitanje odnosi se na e, stanje povlačenja vozila, znači program e, povlačenja onih vozila sa prevarnim uređajima. Tu se još uvijek vidi da postoji e, ne, neprihvatljivo odlaganje. Oni su trebali povući 5,6 milijuna vozila do 2017. ali danas e, e, mnogo mjeseci kasnije još im je ostalo više od 2 milijuna vozila koje nisu e, e, popravljene. Znači, bez obzira što je prošlo već e, više od dvije godine nakon otkrića privrednih uređaja, mnogi od njih još na cesti i zagađuju naše, naš zrak i ceste. mi govorimo o dekarbonizaciji i čistom zraku, pa me zanima što će komisija učiniti da po tom pitanju e, nepoštivanja propisa i prema onim zemljama koje ne žele sudjelovati ili ne žele e, na odgovarajući način e, provesti svoje zadaće, što će biti učinjeno. Gospođo Višnjevska. Zahvaljujem predsjednice, povjerenice. E, već e, nado, e, vezat ću se na Dieselgate, kao što su i drugi to već rekli u Sjedinjenim državama, kao što znadete provedena je mjera a, naime izvansudska nagodba između između Volkswagena koji je odlučio platiti 4,5 milijardi dolara naknade za sva kršenja i prekršaje protiv propisa koje su počinili. Znači oni su se nagodili sa Sjedinjenim državama pa e, e pitam vas kao predsjednicu komisije, mislite li vi uvesti takvu mjeru e, recimo financijske e, odštete za Volkswagen kako bi platili za svoju odgovornost? Jer situacija kako izgleda u ovom trenutku je sljedeća. Građani zapravo plaćaju e, greške koje je počinio Volkswagen. Naime, znam da postoje visoko restriktivni standardi i da e, zemlje članice e, trebaju sada izricati financijske sankcije. Pa me zanima jeste li razmisli bi li Europska unija mogla nametnuti takve financijske sankcije Volkswagenu i drugim tvrtkama koje su počinile ne, takve prekše. E, rekli ste Monkey Gate, a, e, mislim, a što je sa e, ljudima, mislim, e, naravno ovi eksperimenti na životinjama, na majmunima, provodili su se zapravo u velikoj blizini Brisela i ljudi su također zbog tih plinova koji su se koristili E, bili pod zdravstvenim utjecajem toga asme i drugih respiratornih bolesti. Europska istražna skupina za e, okoliš i zrak je osudila te emisije. Pa pitam komisiju koje su mjere provedene da se učini nešto po tom pitanju i što ćete vi kao povjerenica učiniti kako biste spriječili da se tako nešto ponovi u budućnosti. Te također želim ukazati na sljedeće, a to je da je vrlo neodgovorna e, riskirati usporedbu između zemalja članica. E, riskirate reputaciju zemalja članica uključujući vlasti, to a znate o čemu govorim. A što se tiče E, električne mobilnosti. Evo, završit ću uskoro, ali to su sve pitanja važna, povezana i sa zdravljem i tako dalje, pa su važna. Dakle, moje pitanje je kako će komisija e, dati potporu zemljama članicama, posebice onim manje razvijenim sa nižim e, BDP-om za da razvije elektromobilnost, recimo, putem nekih socijalnih problema ili čime. Gospodin Gerbrande, izvolite. Um, Madam Chair, and thank you, Commissioner, uh, for, I puna hvala na pisane odgovore na naša pisana pitanja. Zanimljivo je vidjeti kako se zaista uh, brane stare tehnologije, to je zaista konzervativno. Dopustite da izrazim kompliment povjerenici na svom poslu koji je obavljen za budućnost. Novo zakonodavstvo i zaista bih na tome želio čestitati. Za mene to nije glavni razlog zašto smo vas ovamo pozvali ali radi se zapravo o posljedicama Dieselgate-a, što je jedan od najvećih industrijskih skandala koji vidimo u Europi. I ja imam nekoliko pitanja i mm, postavit ću ih. Prvo je jednostavno kada će komisija e, odgovoriti na e, zaključke emisa. Dakle, mi smo vidjeli odgovor na preporuke, ali kada možemo očekivati i odgovor na zaključke? Drugo, glavni problem su milijuni dizel vozila koji se još uvijek ne odgovaraju našem europskom zakonu i ta vozila su još uvijek na cestama. Ja sam zaista jako iznenađen da samo sedam država članica e, imaju obveznu obvezu e, povlačenja, a svih ostale e, države članice nemaju obvezu povlačenja proizvoda. U Njemačkoj je održan jedan diesel summit i ne svačam te aranžmane sa njemačkom automobilskom industrijom koji su se susredotočili samo na Njemačku. A e, Dakle, njemački KBA e, odobrava određena, e, određena vozila koja se onda izvoze na europsko tržište. Zašto Njemačka to onda ograničava samo na Njemačku i zašto svi mi dopuštamo njemačke proizvođače vozila da ograničavaju svoje, o, svoje obećanja samo na e, povlačenje proizvoda samo u Njemačkoj. Dakle, to je jedno veliko pitanje. Svaćam e, potrošače da se oni sa svojim vozilima ne e, vraćaju u garažu, jer što, što, kakav je interes za njih? Dakle, obično su to vozila koje imaju manje snage e, i naravno radi se o hardveru koji se mora nadomjestiti nakon nekoliko tisuća kilometara zato jer je e, dizajnirano samo za e, razdoblje testiranja, a ne za tisuće kilometara. Dakle, gdje je zapravo poticaj za vlasnike automobila i zašto automobilska industrija to ne daje potrošačima kao što to daje u SAD-u. Dakle, to je jedno vrlo e, uočljivo pitanje. Znam da ne predstavljate države članice, ali je zapravo strašno vidjeti nedostatak djelovanja upravo u državama članicama. Niti jedan proizvođač automobila do sada nije kažnjen i niti jedan potrošač nije dobio kompenzaciju. Rekli ste u uvodnom izlaganju da e, Europska komisija nema pravnu osnovu, ali što je politička osnova i u kojoj mjeri je komisija uključena u ten, je li to na programu rada e, predsjednika Junckera kada razgovara sa šefovima država ili je na nekoj drugoj razini? razini. Vrlo konkretno pitanje što je stanje stvari kada se radi o postupcima protiv državama članicama? Kako je stanje stvari u tom pogledu? Oprostite, predsjednice, imam još nekoliko pitanja, ali imali smo dva pitanja, e, dvije minute za svakog zastupnika. Dopustite mi samo još nekoliko sekundi vezano za postupke protiv država članica. Zapravo je to ključno, ali znate i drugi imaju ključna e, pitanja. Oprostite što vas moram prekinuti, ali možete u istoj drugoj rundi postaviti svoje pitanje. Gospodin Ekaut želite li donirati svoja, e, svojih dvije minute? Ja ću se nastaviti zapravo jer imam pitanje koje je vezano za postupke protiv e, država članica. E, povjerenice, hvala što ste ovdje, hvala na vašim pisanim odgovorima i iskreno govoreći ponekad imam osjećaj da odgovore pitanja pišu neki drugi, a vi govorite i izgovarate te odgovore. Dakle, bili ste vrlo jasni da će biti još više biti postupaka protiv država članica. Dakle, hoće li biti više postupaka protiv država članica, na to nemamo, e, na to nemamo e, odgovora. A drugo, onaj problem koji postoji da u odgovorima se čini E, da se radi o nacionalnim nadležnostima, ali to je e, besmislica i vi to znate. Dakle, komisija je tu da osigura kako države članice udovoljavaju e, europskom zakonu, a u europskom zakonu jasno stoji da su e, poremećani uređaji zabranjeni. Ako države članice ne slijede europsko pravo, onda je komisija ta koja treba e, pokrenuti postupak protiv država članica e, za kršenje ugovora. To ste učinili protiv Fijata, ali ako ako gledamo na poremećajne uređaje, onda znamo da ih ima još i zašto onda Europska komisija ne, vrši pritisak na države članice da se ne pridržavaju europskih zakona. Dakle, vi ste te postupke obećali prije godinu dana i zašto su vaši pisani odgovori zapravo toliko nejasni? A što se tiče danjeg djelovanja? Dakle, e, postupci protiv država članica su jedna stvarno činjenica da imamo e, e, automobile na cestama koji dalje zagađuju zraka. Ja bih želio znati što znači e, kakva je to informacijska platforma o e, povlačenju proizvoda, što je smisao takve jedne platforme, e, da li se radi zapravo o jednom talking show gdje ćete pitati države članice, nego e, želi li se zaista osigurati da se proizvodi koji ne udovoljavaju e, u ugovorima i e, pravilima zaista e, povlače. Hvala vam lijepa. To je bilo dvije minute, to je dobar primjer za pridržavanje vremenu. A sada gospođa Evi. Hvala e, povjerenice Bjenkosta. Ja također imam pitanje. Počet ću s onim što je meni najvažnije, a to je e, postupak e, koji je u tijeku za kršenje ugovora. Ja svačam da nam ne možete dati više informacija, no pitam se da li u slučaju e, postupka koji su već pokrenuti protiv država članica koje nisu e, provele sankcije protiv država kao što je Italija gdje e, se radi o jednom tipu vozila, naime Fiatu 500X, znamo da postoje, e, da je tu postojalo korištenje ilegalnog seftomora. Nakon, dakle, nakon nekoliko mjeseci, nakon početka postupka, e, temeljem smjernica komisije koji su, e, koji jasno pokazuju koji su načini utvrđivanja poremećajnih uređaja. Ne možete li dati pojašnjenja kako bi pružili jednu vrlo jasnu i nedvosmislenu smjernicu što će se E, dogoditi sa tim modelima koji u sebi imaju ugrađeni ilegalni softver, Bilo je cijeli niz inicijativa koji su se dogodili na lokalnim razinama. Nekoliko skupina se suprotstavlja e, e, dakle dizel vozilima u gradovima kao što su Paris, Madrid i u vašim odgovorima na, naša pitanja govorite o podršci komisije za nastavne akcije, e, dakle podrška gradovima koji pokušavaju uvesti dodatne mjere kako bi zaštitili zdravlje i čistoću zraka. Možete li specificirati e, vaše dalje namjere? Što se može učiniti kako bi se zaista e, pomoglo gradonačelnicima tih gradova koji, e, koji uvode te mjere na lokalnoj razini? Gospođa Melak. Hvala gospođa predsjednice i hvala povjerenici na ovome izvješću komisije koji je imao dvostruki učinak kako bi uputio na opasnost o, opasnosti određenih vrsta motora, ali isto tako i u nekoj vrsti ekonomskog rata postoje dvije faze u industriji, to je sam, samo konstruiranje E, vozila, a onda i konstruiranje e, motora. To je pitanje također energije, kako e, proizvesti električnu energiju, kako ju uskladištiti, svi se slažu da dizel treba ograničiti. Mi smo u raspravi koja je pomalo zastarjela. Sa dizel vozilima postoje naravno puno ih je, moramo e, pokušati smanjiti njihov broj. E, moje pitanje koje je manevarski prostor Europske komisije? Hoće li Europska komisija da e, prepustiti državama članicama da se bavi pitanjima zaštite zdravlja industrijske politike, a kada se radi o inovacijama vezano za same, za sama motare? Time zaključujemo prvu rundu pitanja i ako želite e, odgovoriti na e, neke njih, pokušat ću to učiniti. Što se tiče e, tehnološke neutralnosti, slažem se da mora postojati tržišno natjecanje između tehnologija, to je točno i to je razlog zašto u različitim paketima, uključujući paket o mobilnosti, odnosno u trećem e, paketu o mobilnosti u svibnju govorimo o što se tiče e, vozila sa e, nula emisijom, govorimo i o električnim vozilima, ali i o gorivim ćelijama. Na taj način tehnologija, odnosno neutralnost tehnologije je osigurana a što se tiče akumulatora, ako se e, akumulatori proizvode u EU, onda potpodaju pod ETS. Dakle, oni su e, e, dakle ugljično neutralni i to radimo u okviru naše, našeg saveza za akumulatore. Što se tiče Euro 6 i situaciju sa Euro 6, naravno mi smo svjesni problema no moram naglasiti da ta vozila e, još uvijek potpadaju pod stara pravilima sa novim pravilima, sve uključujući e, i to će se promijeniti. Što se tiče povlačenja proizvoda, to je veliki problem i ja se slažem s mnogima od vas koji su postavili pitanje o tome i koji su govorili o tome. E, ja sam definitivno nisam sretna sa razinom povlačenja vozila vv a u e, Europi nakon e, broj država članica koje imaju obvezu povlačenja takvih proizvoda povećan je sa 4 na 7. Dakle, neke države članice su reagirale na naše pismo, ali imamo vrlo različito Um, e, vrlo različitu razinu um, postotak od 92% povlačenja proizvoda u Njemačkoj do 30% u Rumunjskoj što naravno nije prihvatljivo tako da ću djelovati u tom smislu i nastaviti. A zbog čega smo zamislili tu problemu, e, platformu? Naime, smatrali smo da sa objavljivanjem podataka i da sa obvezom E, ko obvezom da države članice moraju dostaviti podatke platformi, da ćemo na taj način moći e, povećati politički pritisak na države članice, jer prema novom novim sustavom homologacije moći ćemo imati europsko povlačenje proizvoda što će biti drukčija situacija a sada jedino što možemo učiniti jest zapravo izvršiti jači pritisak na države članice kako bi oni naravno izvršili pritisak na proizvođače. Odgovorna tvrtka, po mome mišljenju, nadam se, mislim da je to u jednoj e, idealnoj situaciji da će jedna odgovorna, e, odgovorna tvrtka tražiti podršku nacionalnih vlasti recimo e, pozivom na obvezno povlačenje proizvoda. Volkswagen nije ispunio i nije poštovao bilo kakav vremenski okvir koji su zapravo oni dali i planirali prije dvije ili e, jedne godine. Što se tiče postupaka protiv država članica e, za, kršenje ugovora, dakle mi smo pokrenuli postupak protiv Italije, a isto tako smo poslali e, pisma za obavješću o pokretanju postupka protiv sedam država članica i čekamo, sada naravno analiziramo odgovore država članica. Ne vidim e, raskorak između onog što je na e, papiru, možda je ovo malo blažem obliku, ovo što ste dobili u pisanom obliku od onog što e, vam kažem. Dakle, definitivno postoji volja s naše strane da učinimo napredak. Radi se o kompliciranom postupku. Naravno, države članice naknadno dostavljaju detaljne odgovore tako da vjerojatno, ne znam vam točno reći, vjerojatno ćemo e, imati e, uputiti e, pisma o kršenju ugovora i drugim državama članicama. Što se tiče kompenzacijama, odnosno naknadama, odnosno kaznama, govori Dakle, nemamo Dakle, europsko pravo ne ne e, predviđa kompenzacije za potrošače, odnosno vlasnike auta, kao što je to slučaj u američkom pravu. Međutim, u ovome trenutku sve kazne koje su nametnute proizvođačima su one koje mogu nametnuti države članice i ti postupci za kršenje ugovora protiv država članica dakle su poslate državama koje e, nemaju e, u svojem zakonodavstvu odgovarajuće postupke za kažnjavanje e, ili koji uopće nisu primijenile e, te kazne ili ne zapravo ne predviđaju kazne u svom nacionalnom zakonodavstvu, dakle nemaju zakonodavne instrumente koji e, su namijenjeni proizvođačima automobila. To je dakle bilo pitanje koje ste postavili. Dakle, radi se o nečemu da su države članice te koje trebaju nametnuti te kazne, a e, mi smo kroz stvorili mogućnost da se e, uvedu kazne do 30 tisuća eura po vozilu. To je dakle bilo nešto što smo e, učinili u prosincu. A što se tiče testiranja na e, životinjama, e, odnosno na ljudima, dakle slučaj Aachen, dakle prva, e, prvo institucija koju ste spomenuli nije europska institucija, može se nazvati europsko istraživačko tijelo zato jer je u Europi, no nažalost to je zapravo slučaj od koji mi se gadi zato jer je povezan za proizvođače automobila, ali naravno e, testiranje na ljudima je zabranjeno u Europi i imali smo razmjenu pisama sa njemačkom vladom i osobnu razmjenu mišljenja kako bismo smo i zamolili e, da nam objasne što se događa jer naravno je situacija neprihvatljiva za stajališta europskog prava. Što se tiče električne mobilnosti, e, akumulatori gorive čelije, ja sam vrlo povezana sa tom problematikom. I u ovome trenutku prema obzoru 2020 e, postoji projekti koje mi podupiremo no to će biti definitivno jedan od prioriteta za predstojeći proračun. Naime, da se stvori e, jedan, jednu europsku e, europski program e, za, dakle uspostavit ćemo jednu istraživačku skupinu koja će se baviti pitanjem akumulatora, baviti električnom mobilnošću i to je naravno u kontekstu e, naravno pregovora i razgovora o proračunu, a nadam se da ćemo imati e, potrebne resurse za infrastrukturu. Dakle, ne samo da bismo stvarali proizvode, e, dakle, akumulatore, radi se o jednom puno širem pitanju, radi se o pitanju infrastrukture i zaista se odnosi nešto što se odnosi i na akumulatore i na vozilo, odnosno automobile. a naš odgovor na zaključke emisa. Ne mogu vam dati datum kada ćemo odgovoriti na zaključke Emisa, zato je sve što radimo zapravo je odgovor na preporuke Emisa, ali smo spremni napraviti jedan paket tako da e, numeriramo jedan po jedan kako bi e, odgovorili na vaša pitanja vezana za postupke protiv država članica o opozivu proizvoda i o čimbenicima e, Eh, konformiteta i nadam se da ćemo tijekom ovog mandata, odnosno mog mandata na ove komisije, da ćemo to eh, moći promijeniti, odnosno smanjiti po drugi puta. Dakle, radi se o dvjema rundama koje eh, ćemo napraviti tijekom idućih 18 mjeseci. Naravno, nisam odgovorila na sva pitanja, ali ćemo vam dostaviti pisane odgovore. Mislim što je za mene najvažnije jest vrlo niska razina povlačenja proizvoda i to je nešto gdje trebamo povećati pritisak jer za sada nemamo e, formalne ovlasti za to, ali prije novog tipa homologacije definitivno moramo povećati broj povučenih proizvoda u nekim državama članicama zato jer su to zemlje i države članice koje je broj e, gdje je broj vozila sa lošim e, uređajima i e, zapravo e, stupanj zagađenosti vrlo visok, dakle to je veliki problem i vodim razgovore i sa njemačkim ministrom možda će to sada biti jednostavnije razgovarati sa novim ministrom o tome. Ne smatrate da će biti tako? mislim, kada imate stalnu vladu onda će lakše biti o tome razgovarati jer do sada smo imali nije bilo toliko lako. Evo, za sad dobro, pa vidjet ćemo. Možda samo još jedna stvar. se tiče kompenzacije, odnosno naknada i što se tiče potrošača, ovaj skandal je pokazao koje su granice kada govorimo o nacionalnim zakonodavstvima i potrošačima, koja su ograničenja. Dakle, to sad nije moja glavna odgovornost. E, tu imamo povjerenicu Jurovu. Predložit ćemo uskoro, dakle da se mi zajednički pozabavimo tom e, temom, dakle da će to postati dijelom našeg zakonodavstva kako bismo stvorili jedno, jedan novi instrument e, i kako bi se mogli da pozabaviti proizvođačima e, automobila i to zajednički. Hvala lijepa. Evo sad opet nova runda pitanja. Prvo gospodin Bip. Budući da imate, imate vremena, jeste jedini pučanin. Hvala lijepa. Pitao bih vas sljedeće pitanje. Hoće li Dieselgate još trajati? Jer mi bismo to rado riješili i to bismo riješili kako treba. Ali to pitanje i dalje stvara sumnje u pogledu e, takve vrste vozila u budućnosti, a to je nešto što brine potrošače. Jeste se bavili onda tom vrstom retrofittinga baš za takvo vozilo unutar tog konteksta? Jer tu postoji određeni postotak vozila koje se koriste u javnom sektoru. Ali rekao sam, to je pitanje koje je bitno za budućnost. Pogotovo kad govorimo o nacrtu uredbe za čista vozila. To je opet povezano dakle, sa alternativnim vrstama vozila, kao što ste i sami rekli. Dakle, čista vozila, da. Možemo tu stvoriti potrebna zakonodavstva. Hoće li naša vozila uistinu imati i dovoljno snage ako se koristi ta čista energija? Dakle, moje pitanje se odnosi na podršku toj vrsti tehnologije. Kao prvo tu imamo lokalna nadležna tijela i upravo te lokalne vlade će se morati praviti tom vrstom tehnologije. A onda općenito imamo taj aspekt javnih vozila. Hoćemo li podržati dakle mehanizme kako bi podržali vozila koje će se onda koristiti na taj način. Hvala vam lijepa. Gospodin jedna minuta. Hvala lijepa. Ja bih vam se željela zahvaliti na ovoj dobroj suradnji koje smo imali u, pogledu eh, homologacije a moramo još i dosta toga učiniti prije što to sve stupi na snagu, a i sami ste rekli da se mora pojačati pritisak na države članice. Jeste li vi direktno kontaktirali glavne gradove, ministre pojedinih država članica? mislim da je to dio priče. I isto tako bih željela znati bilo koja automobilska industrija kontaktirala komisiju, možda da bi htjeli razumjeti i čuti, vidjeti o kakvom se novom zakonodavstvu rade, treba li oni nešto učiniti, je netko kontaktirao, možda to bi bilo zgodno čuti, ili oni i dalje iskazuju stvari nevoljkost eh, da se pomire sa ovim novim zakonodavstvom. Hvala lijepa, gospodin Fedeli. Hvala lijepa i zahvaljujem povjerenici što je došla i što možemo razgovarati o ovim važnim temama. Imam dva pitanja. Prvo se odnosi na pitanja koja su u stvari već postavlja. Dakle, to je vezano sa kršenjem pravila od strane država članica. Vi ste naveli vašem pisanom odgovoru da komisija sada razmatra odgovarajući sljedeći korake koje će poduzeti. Kada će to biti i što bi to moglo drugo biti nego e, postupke e, u pogledu kršenja pravila? Vidimo da sve više gradova ima zone bez dizela. Možemo li to povezati s nama što mi ne možemo izvršiti svoju zadaću kada govorimo o pitanjima okoliša i zdravlja i automobila jer da smo mi dobro obavili svoj posao i da smo dobro postavili standarde i da smo radili u skladu s pravilima koje imamo, vjerojatno se to ne bi dogodilo da grad za gradom proglašava zone slobodne od dizela kako bi se zaštitilo e, zdravlje i okoliš. Hvala, gospodin Das, dvije minute. Hvala, zahvaljujem i povjerenici. Imamo 35 milijuna. Gospodin Danc je na redu. Ja sam mislila da su nakon liberala zeleni. Ne, ne, ne, ispričavam se. Nakon gospodina Darsa ćete vi dobiti riječ. Da, evo, izvolite, dvije minute. Mislila sam da imam tri minute na raspolaganju. Bilo mi je rečeno da imam tri minute. Hvala lijepa. Samo jedno pitanje koje je povezano dakle sa e, postupkom e, testiranja. Komisija je bila predložila dakle da se glasa u ožujku. Možete li nam molim vas objasniti zašto je tu došlo do kašljenja u pogledu ovog e, postupka testiranja? Kada će se to finalizirati? Nadalje, e, drago mi je što ste rekli dakle, da će biti e, danji smanjenja u pogledu ovog faktora e, sukladnosti i rečeno je dakle, da su se određene situacije mogli poboljšati sa određenim smanjenjima. I imamo i e, faktor e, sukladnosti kada govorimo o dušičnim oksidima. Da li je to sada u skladu situacije koje imamo, u skladu s vašim očekivanjima? Jeste li shvatili ovo što sam rekao? 1,2, 1,4, dakle te mogućnosti dakle da se dođe do faktora jedan što bi bilo u skladu e, sa našom granicom koju imamo. Što se tiče vaših preporuka, mi smo preporučili dakle Euro 7 emisijske standarde i ovi novi NOx standardi, dakle standardi polidušičnog oksida u, u Kini će se početi primjenjivati od 7. 2020. i od onda će se E, kineski automobili moći prodavati na europskom tržištu, ali ne i europski e, automobili na kineskom tržištu, upravo zbog tog e, standarda u pogledu dušičnih oksida. Što komisija tu planira u pogledu razvoja jednog novog Euro 7 standarda? I da li komisija isto tako priznaje da ne može držati ritam u pogledu svjetske konkurencije, recimo SAD, Kina, i da li će to industriju dovesti u loš položaj i da li je komisija zadovoljna sa prijedlogom u pogledu novih CO2 standarda gdje nemamo takozvani zero emission vehicle mandate? Gotovo sam uspio unutar dvije minute ovo sve reći. Now Dakle, dvije i pol godine nakon Dieselgate-a imamo otprilike 35 milijuna novih dizel automobila koji snažno onečišćuju. A taj software retrofit e, je sud u Njemačkoj stvari proglasio potpuno neučinkovitim. Dakle, moje pitanje je vama. Da li se slažete da taj ažurirani software nije dostatan kako bi se riješili e, problemu, problemi dizel automobila. E, njemački sudovi se sada odlučili da će dozvoliti gradovima da zabrane dizel. To je dobro za njemačke građane, međutim ja se bojim da bi to moglo biti jako lošlo za građane u istočnoj Europi ako ih ne zaštitimo. Jer ono što će se sada vjerojatno dogoditi je da će njemački građani prodavati svoje dizel automobile na segmentarna tržišta i onda će to sve otići u istočnu Europu i onda će desetljećima oni biti potpuno onečišćeni. Dakle, e, to se mora to se može vrlo lako riješiti, dakle da imamo obvezujući hardware retrofit i e, ADAC je njemački hak i oni tvrde da je Dakle, da se to može učiniti ako smo dobro shvatili. Dakle, zahvaljujemo vam i nadamo se da će komisija sada konačno doći s jednom listom kojih euro 5 i 6 e, e, euro dizel motori mogu proći retrofit. Jer to je uistinu jedan skandal i za našu njemačku vladu i općenito za njemačku ne brinite, neće građani Istočne Europe imati novaca za njemačke automobile, tako da ne postoji taj problem. 20 e Now I uh, Kadenbach. Kadenbach, hvala lijepa što ste došli i što ste spremni E, pozabaviti s ovim uistinu vrlo detaljnim pitanjima. Moje pitanje je ovako općenitije, a nadovezuje se možda i na ovo što je kolega upravo rekao. Vi ste danas više puta naglasili da A u Europskoj uniji temeljem postojećeg zakonodavstva, dakle e, nema mogućnost nikakvih kompenzacija za građane kao što to je slučaj u SAD-u, ali ono što nije spomenuto, tu se ne radi samo o povredi prava potrošača, nego se radi i o povredi općeg interesa u Europskoj uniji, a to je pravo na zdrav okoliš e, i pravo dakle na e, tjelesno zdravlje. Tu je bila jedna studija koja se pozabavila troškovima ako se ne djeluje i to je upravo ono što smo mi sada čuli uvijek čujemo da sad ako se vršite retrofitting to košta novaca i svi ti zahvati koštaju bilo bi zanimljivo sada od komisije čuti u kojoj veličini temeljem tog nedjelovanja gdje se mi tu nalazimo dakle dakle da li imamo svjesno nastavljanje svega čime se izlaže i okoliš i e, stanovništvo opasnostima. Dakle, zagađuje se okoliš, e, a potrošači su i zdravstveno izloženi opasnostima. Dakle, i to treba isto vidjeti koliko to košta, pa me zanima vaša računica u pogledu toga koliko novaca Evropske unije, prije svega kada govorimo o laganju u budućnost, e, koliko se tu gubi jer e, s jedne strane komisija tu ne radi kako treba, a isto tako i države članice. Hvala lijepa. Sad je na meni. A ja ću dozvoliti još tri daljna pitanja. Ako se još netko želi javiti, Madam Evi, gospodin Kapanti, izvolite. Hvala. Hvala što ste mi još dali ovu dodatnu minutu. Što se tiče ovih nepoštivanja pravila, dakle ne znam baš di smo tu sad. Jeste li već poduzeli određene korake i bavite li se informacije koje ste dobili od država članice, ali to radite od lipnja prošle godine. Zašto vam za to treba toliko? Zato što je to zakonski komplicirano, ili to tehnički gledajući komplicirano ili politički, čak i što se tiče komisije. Dakle, to je vrlo jasno pitanje. Drugo pitanje se odnosi na sve te vinjete koje imamo. Ako idete na odmor, trebate ono, polijepiti sve te naljepnice po e, vašoj šajbi, jer svaki grad ima neku svoju vinjetu. Imate li tu možda neki e, plan u komisiji da to pokušate harmonizirati, da imamo jednu europsku vinjetu pomoću kojeg možete ući u, u sve gradove koji nisu dizel gradovi? Hvala lijepa, gospođa Evi. Hvala. Imam još jedno pitanje za povjerenicu. Što se tiče pitanja tehnološke neutralnosti, ono što bih htjela čuti od vas, da li uistinu mislite da bi taj princip trebalo nekako nadići, da to više ne postoji, ali sve dok se toga držimo, Vidjeli smo i klub zastupnika Pučana i konzervativce koji brane u stvari tehnologije koje više ne bi trebale postojati. Vi ste sami rekli, moramo ići dalje, nadići dizel, dakle, E, što se tiče ovog testiranja stvarnog svijeta i emisija ili nije li ovo sve u istinu stvari kršenje tako nečega možemo li možda potvrditi da više nećemo podržati određenu tehnologiju koja je tehnologija koja onečišćuje i da to ne bi trebalo biti u paketu mobilnosti hvala lijepa I will start with infringements, and I understand your point, of course. Uh, we are... Da, ja sam... Uh, technically complex, and that's true. Mi se bavimo ovim temama, međutim one su jako složene, ali pokušavamo i raditi s povjerenikom Velom koji se isto bavi pitanjem e, kršenja pravila u pogledu e, onečišćenja zraka. Kasten je rekao ne, ne mogu vam dati nikakav vremenski raspored u pogledu sljedećih koraka, ali pokušat ću vam dati otprilike taj vremenski okvir kako bi to trebalo izgledati i kad ćemo poduzeti sljedeće korake u pogledu toga. Evo, to je moj komentar. Ne znam da li ćete time biti e, zadovoljni, da li mogu ići dovoljno u detalje. ali ćemo vam takav vremenski raspored. Da, ne morate pljeskati, ne znam što ćete dobiti od mene. Ali ja ću učiniti sve što mogu. Kar se ništa ne dozvoljava. Ali pokušat ću vam sad malo pojasniti koji su naši sljedeći koraci, koliko će trebati za to, jer ja, koliko ja znam to će dugo trajati. Prvo imamo vrlo složene tehničke stvari, a kao drugo pokušavamo to uskladiti sa povjerenikom Velom i njegovim e, uslugama jer on isto ima svoj e, paket u pogledu kršenja pravila i onečišćenja zraka. A što se tiče alternativnog goriva, postoje dva instrumenta koja ćemo koristiti kako bi promovirali alternativna goriva. Tu imamo cijeli taj paket u, paketu, u pogledu financiranja e, prometa u budućnosti i vi ste u pravu, to je zasebna tema. Trenutno kod postojećeg paketa, koji ispričavam se, Mislila sam da ste otišli, vidim da ste još uvijek tu. Dakle, javni prijevoz, vozila koja se koriste u javnom e, provetu, da trenutno radimo na razmjeni najboljeg iskustva. Dakle, to je ogromno tržište u Europi i pokušavamo nekako ozeleniti tu javnu nabavu. To je nešto što već donosi određene rezultate, pogotovo kada govorimo o javnom prijevozu i naručbama u tom smislu. I dakle, ići ćemo tim putem, ali isto tako će to biti učinjeno kroz direktivu o čistim vozilima. To su te to dva instrumenta, te dvije mjere, dakle naravno i provedba te direktive. A da li sam kontaktirala glavne gradove i ministre i to pitanje? Gospođa Šalimoz nije tu, ali sam par riječi. Naravno, ja sam s njima o tome razgovarala gotovo na dnevnoj osnovi, ali to je uistinu teško. Jedna tvrtka nas je kontaktirala, odnosno mene, jedan proizvođač osobnog vozila, ne mogu vam reći ime te tvrtke, ali isto tako temeljem naših prijedloga u pogledu teških vozila. Imali smo jako dobru e, raspravu sa proizvođačima tih vozila, dakle oni su bili vrlo proaktivni. Što se tiče zabrane dizel vozila u gradovima. Vrlo kratak odgovor. Mi ne planiramo, nemamo nikakve planove u pogledu harmoniziranja vinjeta. Dakle, o tome uopće ne razmišljamo. I naravno, kao što vjerojatno znate, iako sam svjesna i razumijem tu ideju zabrane ulaska dizel vozila u gradove, ali oni koji plaćaju cijenu su u stvari vlasnici vozila, jer oni moraju platiti troškove. Dakle, i opet kao što sam već više puta prije rekla, oni koji su kupili automobile, oni su se pouzdali obećanje industrije u pogledu čistog dizela. Tako da ne mislim da je to dobro za potrošače s ovim novim standardima koje smo osvojili u studenom. E, poslali smo dobar signal industriji da investira e, u vozila sa nultom emisijom ali ja mislim da industrija, pogotovo što se tiče novih vozila i onih koji sada cirkuliraju, bi trebali biti prvo popravljeni. bi trebalo usvojiti ovu zabranu dizela. A što se tiče četvrtog? E, e, paket e znači paket za testiranje emisije o stvarnoj vožnji. Znači dodale su još neke stvari izvornom paketu i zato je došlo i do ovog kašnjenja od prosinca i prebacivanja na proljeće, no nadam se da će to biti podneseno do travnja. Tu su postavljeni neki čisto tehnički razlozi ovog kašnjenja, naravno. Ali kao što sam već ranije rekla, imat ćemo dva kruga rasprave još u ovom mandatu jer naravno i drugi krug ovisi također o tehničkim razvojima i tako dalje, no imat ćemo još e, i raspravu o faktorima sukladnosti još u ovom mandatu. Što se e, tiče retrofittinga hardvera, odnosno naknadne ugradnje hardvera, to je jedna od e, najvažnijih stvari, no ta vozila nisu nešto što se može naći samo u srednjoistočnoj Europi, nego također i u Španjolskoj, e, tako da mislim ne radi se samo jednom dijelu Europe, neka područja Europi mogla bi doista biti ugrožena zbog toga. Dakle, što možemo sada napraviti? Zapravo, vjerojatno ste čuli da prije nekoliko tjedana je Volkswagen priznao da oni mogu napraviti retrofitting hardvera, odnosno naknadnu ugradnju hardvera, ali to je jako skupo. Pa, nadamo se, nisu mislili na potrošače, ne? Da, da. Tako da nadam se da neće odnosno ponovno prebaciti troškove ponovno ugradnje, odnosno retrofittinga na potrošače. A oni su bili, oni su imali najviši profit prošle godine, oni su bili mm, najbolji najprofitabilnija tvrtka prošle godine. Pa neću sada ništa dalje, ali uključujemo uključimo i DC da nam e, dade neke detaljne tehničke podatke i tako dalje, no treba će nam i suradnja zemalja članica po ovom pitanju, a također će nam trebati i zemlje članice iz onih regija koje, nadamo se duše ne, ali ipak one koje će biti pod najvećim utjecajem, vozila u visokim emisijama, ali još nismo dobili neke takve odgovore od takvih zemalja članica, jer takve zemlje članice i regije su pod utjecajem i emisija i dizel skandala i proizvođača voza, ali to su one iste regije na koje će utjecati i sve ono što se odnosi kađenje zraka iz paketa o kršenju propisa za kakvoći zraka za koje je odgovoran povjerenik Vela. No, s naše strane mi ćemo sve to učiniti, ali još jednom kažem, Treba nam pomoć država članica u tom pogledu. A to je nešto što neće biti ni malo lako. Još, još jednom s vaše strane <laughs> potreban je pritisak. Ne mislim na nas, ne mislim pritom na nas, nego mislim s vaše strane. Mislim, e, tu smo vjerujem istog stajališta. A također treba shvatiti da zemlje članice također imaju velike industrije proizvodne industrije i automobilske industrije. No, za par godina doći će situacija kada će ih pregaziti konkurencija kineskih i američkih vozila, električnih vozila i tako dalje. Tako da je najbitnije za našu automobilsku industriju da se okrene budućnosti počne predviđati, a ne reagirati. Da, ali mislim, ja gledam to još dvije godine, a nije se, e, nije se stvar puno promijenila. Posljednje dvije godine, žao mi je što to moram reći. I pitanje Kine i NOx emisije u Kini, pa to ćemo odgovoriti u pisanom obliku, mislim jednostavno, mislim da ne mogu E, tehnička pitanja ovako odgovoriti bez pripreme. Hvala. Evo, hvala i nadam se da da dok ćete vi govoriti da će drugi slušati i da će tako doći do nekih rezultata. Hvala povjerenice što ste nam došli na odbor. Evo, te, naši zastupnici i članovi našeg odbora doista to cijene. Hvala.